predsjednik je od vijeća zaprimio dva stajališta u prvom čitanju. Radi se kao prvo o uredbi o podacima e, koji su priloženi u prenose financijskih sredstava i kao drugo o direktivi e, o sprečavanju korištenja financijskih sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Naslovi će biti objavljeni u, zastupnik, u zapisniku ove sjednice, a sutra petog, počinje rok od tri mjeseca za parlament. Slijedi nam zatim Sada rasprava o smrtnoj kazni u Indoneziji.